usvojenim zapisnikom sjednice, smatramo ih usvojenima. Od vijeća sam dobio nekoliko stvari, prije svega tema o medicinskim uređajima, za in vitro diagnostiku, nešto što je već objavljeno i parlament će od sutra imati